Bon, mes chers amis, devant, euh, devant une telle... kolege, pred uh, tolikom navalom, stadion je skoro pun. Dakle, počet ćemo. Počet ćemo današnji sastanak odbora za ribarstvo. Odmah ćemo početi sa prezentacijom studije resornog odjela B na temu strategije integracije ribarstvene industrije u Europskoj uniji. Želim dobrodošlicu gospodinu Van Merdanu. Raspolažete s 20 minuta. For Pour présenter cette étude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 Izvješće o integraciji ribarstvene industrije. Raspravit ćemo metodologiju koju smo koristili da vidimo da li ima integracije u europskom ribarstvu i ukoliko da, koji su mehanizmi bili glavni pokretači te integracije. I predstavit ću neke nalaze, kvantitativne i empirijske, iznijet ću broj slučajeva koje smo analizirali i predstaviti zaključke i preporuke. Trebali smo analizirati vrijednosti u prehrambenoj industriji. Dakle, vidimo ovdje se radi o akvakulturi, ulovu, zatim eh, tu, su, tu je trgovanje i procesuiranje prerada. Trgovina i prerada su jedan i drugi dio e, sivo označeni, a onda kasnije imamo e, prehrambenu industriju usluge. Napravili smo analize u dva dijela. Jedan je bila empirijska analiza, analiza podataka, nastojali smo identificirati tendencije, no istovremeno smo napravili strukturnu analizu poduzeća, imali smo šest slučajeva, dakle Imali smo, analizirali smo situaciju u glavnim eh, poduzećima ribarske industrije i razgovarali smo s ribarima također članovima organizacija, proizvođača i nevladnim organizacijama za dodatna razjašnjenja. U našoj kvantitativnoj analizi dobro, možda bih trebao prvo reći definiciju integracije koju smo koristili. Dakle, smatramo da integracija ide od na dolje Dakle, ulaganje u prerađivačkom sektoru ili, dakle, to je nešto smatramo strukturnom vertikalnom integracijom. Imamo tri vrste integracije, dakle, prva je bila proširenje e, povećanje flote ulaganjem e, u poduzeća ulova. Sljedeći korak je ulaganje u e, poduzeća za ulov na primjer, ukoliko poduzeće za ulov na sjeveru Francuske ulaže u poduzeće e, ribolovno poduzeće u, na jugu. Zatim imamo horizontalno kada ribarsko poduzeće ulaže iz jedne zemlje ulaže u, dru, u ribarsko poduzeće u drugoj, dakle Estonija ulaže u finsko poduzeće na primjer. Tu su neformalni dogovori što se tiče integracije, tu je na primjer prerađivačka prerađivačko poduzeće koje e, se stara da koje se postara dakle da može prodati svoj ulov. Postoje isto tako mehanizmi poput prebacivanja i trgovanja kvotama, e, najam i posudba kvota, to su isto tako neka formalni i neformalni dogovori, no to nismo mogli utvrditi detaljno kroz analizu poduzeća. Što se tiče kvantitativne analize, naši nalazi su e, horizontalna integracija u pojednostavljene varijante, dakle proširenje flote gdje bruto tonaža e, se povećava, broj e, plovila ostaje isti, dakle to je broj poduzeća koja imaju, tu, tu su poduzeća koja imaju više od jednog plovila, ako bi došlo u horizontalnoj integraciji do povećanja od 10%, onda to je 0,001% povećanja e, u zapošljavanju. Dakle, to je pojednostavljena definicija integracije i dolazi se do nalaza da nije bilo velikog smanjenja zapošljavanja. Vidimo da u ovom sektoru nema nužna korelacija između e, jednog i drugog u prerađivačkom sektoru, na primjer, ali došlo je do, e, do nalaza da je došlo do promjena u e, plaćama. Na primjer, ako se plaće povećavaju u prerađivačkom sektoru, onda isto vrijedi i za sektor e, ulova ribe. Dakle, to nije nužno povezano između za sektor, već za povećanje posla u zemlji. Ovdje imamo primjer jako integrirane strukture Hulukalur u Estoniji. Ova dva podzeća, gore Tuma Skupna i Tima Skupna, koliko sam eh, shvatio, politički su povezane eh, jedinice. Eh, zajedno ulažu preko podzeća Hulukalura, imaju ulaganja u lučke usluge, u holdinge, u proizvođačke organizacije, u trgovinu i ulov ribe. Ulažu e, u Estoniji, ali puno u Finskoj i u Norveškoj. I tu su ih holdingzi Mislimo da ovaj Klein holding u Panami da je povezan e, e, preko ulaganja uz kalur Ovo, ovaj ovaj slajd, ovaj grafikon uopće ne pokriva sva njihova, sva njihova ulaganja, ovo je ovaj samo dio. Zatim, Skapeš je jedini primjer koji smo našli vertikalne integracije, dakle od sjemena do tanjura, tu su i Neto intermaše, Brico Marše i Briko Kaš, dakle to su e, prodavaonice maloprodajne, maloprodaja i tu imaju i distribucijski lanac e, i e, ulov e, i preradu. Dakle, to, ovo je jedino mjesto gdje smo imali integraciju u cijeloj Europi od um, do supermarketa. Ovo je sad još jedan primjer iz Denmarka. Ovo je struktura upravljanja. Dakle, tamo se kaže da jedno poduzeće ne može imati više, raspolagati više od 10% kvota. No, Gite Henning je takva struktura. Gita Kilson je supruga Gita Heninga i, i, i suprug i supruga i njihov sin imaju e, poduzeće koja se bave e, e, ribarskom industrijom, no gledajući njihove godišnje analize vidimo da oni ne raspolažu nikakvim, ne prijavljuju plaću, dakle imaju jako male, mala plovila. Dakle, oni unajmljuju plovila i usluge jedni drugima i na taj način povećavaju svoj e, ulov, a da ne ulaze u situaciju u kojoj bi e, došlo do povrede zakonskih odredbi. Ovo je sve legalno i prema nekim, no prema nekim danskim e, stručnjacima to nije baš u duhu zakona, iako je legalno. Zatim imamo još zadnju, zadnji slučaj UK Continent, integrativna struktura. Tu imamo Interfish, čitav niz poduzeća i proizvođačka organizacija koja zove Interfish. Imaju dvije ispostave u Nizozemskoj, jednu u Šrilanki. Imamo proizvođačku organizaciju u poduzeću i tu je slična situacija kao u Estoniji. Dakle, uštede s razmjera se bliže. Imaju velike razlike između svih ovih poduzeća i zemalja koje smo analizirali. Analizirali smo šest zemalja i velike su razlike u razini vertikalne i horizontalne integracije i mehanizama koji se koriste. Ove razlike možemo objasniti troškovima, troškom ulaganja, troškom horizontalne integracije, bilo da se radi o nečemu što može privući ili predstavljati prepreku za ulaganja. Na primjer u Estoniji brojne e, brojna poduzeća za ulov ulažu u Finskoj jer finski e, sustav je dosta jednostavan. On to nazivaju olimpijskim sustavom, u biti nastojite uloviti kvot, dopuštene kvote što prije možete, dakle nema upravljanja kvotama strukturirano kao što je u slučaju u Španjolskoj ili Estoniji, na primjer cijena, odnosno trošak toga svega je manji. To je povezano isto tako, ovisi i o segmentu, odnosno o vrsti ribe koja se lovi. Tu može se, ima nekih vrsta koje mogu da se ciljaju, onda imamo i vid vertikalne integracije. Dakle, može se ići na ulov e, određene vrste koju lakše može vertikalno integrirati u demersalnom sektoru, na primjer vidi se puno manje vertikalne integracije. Osim kada se ide od ulova do distribucije, odnosno auk, rimlje aukcije. Tu je isto pitanje i upravljanja. Ponekad je to relevantno, a ponekad baš i ne toliko. Na primjer u Francuskoj nismo našli, nismo zabilježili veliku vertikalnu ili horizontalnu, bolje reći, integraciju, no u Britaniji koja ima sličan sustav upravljanja ovim dijelom gospodarstva ima puno eh, menadžmenta. To je isto tako povezano i uz rezultate poduzeća eh, tvrtke koje imaju bolje rezultate u sektoru procesuiranja i ulova ponekad počinju ulagati u eh, distribuciju kako povećale marže, odnosno dobita. U zemljama kao što je Danska to je malo teže napraviti, jer e, prerađivačke poduzeća u susjednim državama su već dobro bili etablirani i bilo je teško predstavljati za njih, e, e, doći i biti njima konkurencija. Za preradu, za prerađivački sektor je također bilo dosta teško u Danskoj jer postoje neka pravila prema kojima svi koji ulažu u danski, danska poduzeća ulova moraju proizvoditi, odnosno imati 30% proizvoda od e, ulova, a ne e, procesuiranja prerade. Ima više e, sličnosti u nestrukturnoj horizontalnoj integraciji, što znači da ima puno sličnosti između svih ovih zemalja kada se radi o prebacivanju kvota, trgovini kvotama, rentanju i najmu kvota. Ovo je aktivnost koju više manje, kojom se bave skoro sva, odnosno sva poduzeća koja smo analizirali, s kojima smo, koja smo uključili u ovo izvješće. Kao što mnogi stručnjaci govore, treba napraviti dodatna istraživanja kako bi se ovo potvrdilo, osobito kada se radi o kvantitativnoj analizi, dakle tu bi bilo dobro imati e, podrobniju, detaljniju analizu i raspolagati s većim e, brojem podataka, što nije na raspolaganju trenutno. Osobito bi trebalo bolje analizirati strukturu poduzeća, broj plovila kojim raspolažu, i ljudstvom. Dakle, trebalo bi imati e, više podataka i koja idu dalje u prošlost. Dakle, ova, mi, smo, mi se možemo koristiti podacima do 2008. ali trebalo bi barem nekoliko desetljeća podataka da se napravi prava analiza, a time ne raspolažemo trenutno. Dodatna istraživanja bi također bila potrebna da se vidi koji je utjecaj obveze iskrcaja izabran e, Dakle, postoji ta obveza iskrcaja i tu se prilagođavaju kvote i prilagođavaju strategije. Dakle, to znači da se mora držati određenih kvota, jer se kaže da tehničke mogućnosti selektivnog ulova dolaze do maksimuma, tako da treba raditi novu strategiju s tim u vezi, a tu je i eventualni utjecaj Brexita, mnogi e, naši sugovornici pitali su koji je mogući utjecaj e, Brexita, jer oni kao što kažu ne znaju koji je mogući utjecaj e, glede njihovih mogućnosti ulova, količine ulova, mjesta ulova i trebaju vidjeti, dakle, pitaju se što im je rad po tom pitanju. Mi preporučujemo naravno dodatna istraživanja ali isto tako bismo predložili da dvije, da se uspostave dvije europske platforme, jedna koja bi se bavila e, trgovinom, rentanjem i zamjenom kvota, to bila europska e, platforma, to se već e, regionalno dešava i nacional, na nacionalnoj razini. No, s obzirom da je ribarenje tolik, do te mjere međunarodna stvar, da se ulaže iz jedne u drugu zemlju, lovi se isto tako i u međunarodnim vodama i vlade trguju kvotama i sami ribari trguju kvotama, zamjenjuju kvote, zamjenjuju. Dakle, bilo bi dobro da postoji ta europska platforma koja bi bila eh, online, koja bi pomogla da se poveća učinkovitost. Isto primijetili smo da izvješća iz Danske i Estonije koriste tu norveški sustav dražbe e, za ribu e, i omogućuje im e, da budu osigurani i da bolje slijedi Dakle, to su naši nalazi. Hvala vam na pažnji. Merci beaucoup, monsieur Warmerdam. Um... hvala gospodine Varmerdam. Želi li kolege uzeti riječ? Gospođa Hvala. Ja bih prvo željela zahvaliti jer smatram da je ovo bio vrlo zanimljivo predavanje. A imam i pitanje. Rekli ste da vam treba više znanosti, to uvijek podopirem. I da zapravo trebate podatke za više deset lječa i to prije svega podatke od poduzeća. I sad moje pitanje je da li je to uopće moguće, zar to ne podliježe zakonu o zaštiti podataka? a ako je moguće što mi možemo učiniti da vam pomognemo da dođete do tih podataka. Moje drugo pitanje je upućeno predsjedniku odbora. Dakle, ideja da se stvori jedna takva platforma mislim da je jako, jako zanimljiva i uzbudljiva pače. Samo pitanje je tko će to onda učiniti, jer tko će barem potegnuti inicijativu, tko će krenuti u tu u to u etabliranje platforme. Kako ćemo? Mi ne možemo samo reći hoćemo platformu i na kojoj će se te akcije sve koordinirati ili dogovarati. Prema tome moje pitanje predsjedniku kako ćemo to izvesti i ko će tu potegnuti prvi? Hvala. Ani Hvala. Ani, izvolite. Hvala lijepo. Dakle, dvije stvari su vrlo zanimljive. Govorili ste o proizvođačkim organizacijama, ribarima i obiteljskim malim pogonima i obrtima, kako da kažemo, ribarskim. Međutim, na kraju ste rekli to je jako zanimljivo što to znači za male ribare. Jer ako se to dobro promatra, onda se tu vidi najviše koliko su jaki veliki i kako se ovom pravo na samoodređenje malih ribara zapravo uopće ne poštuje. To je bitna stvar. Druga stvar, rekli ste na kraju da nam treba više Europe, ali stranke koje sjede ovdje za stolom sjede i u Engleskoj i svi su se tamo zauzeli za manje Europe, ali oni i kod mene sjede u bazi u ribarskom sektoru, dakle takve te stranke bliske onom manje Europa. Recimo u Nizozemskoj svi ovi koji sjede s ribarima se uvijek zauzimaju za manje Europe, a vi s druge strane tražite više Europe. Pa kako da to uskladimo? Kako mislite da ćemo iz toga izaći? Monsieur si vous voulez bien répondre. Gospodin Vermerdam, eh, možete odgovoriti, Ako možete. Hvala lijepo. Pokušat ću odgovoriti. Dakle, što se tiče zaštite podataka, mislim da postoji čitav niz organizacija kao Orbis, Vomandek ili Bloomberg ili slični takvi koji prikupljaju podatke. Prema tome, to ovisi o tome što se smatra da bi bilo recimo strateški problematično za poduzeća da nam objave recimo možda broj zaposlenika, broj plovila u njihovoj floti i tako dalje ali e, sve samo kad pogledate godišnje izvješća tih velikih poduzeća obično, što se mora uložiti u registre poduzeća, onda ćete naći te podatke prema tome. Recimo ovi recimo konsultanti veliki koji se time bave, oni kopaju obično po registrima poduzeća po i onda nalaze te podatke uz ostalo godišnje izvješća i sve ostalo i njihove recimo e, objave inače. Ali mislim da je u svakom slučaju vrlo sigurno ako ti podaci ostaju isključivo u znanstveno-istraživačke svrhe unutar Europske unije, pa prema tome to onda ne krši baš direktno nikakve odredbe o povjerljivosti. Ali što se tiče ovog pitanja manje ili više Europe, ja sam konzultant, a nisam političar. Dakle, ono što mi gledamo i šta vidimo u odgovoru recimo kod e, naših malih ribara, onda već vidimo da vlade su počele poduzimati različite nacionalne mjere da zaštite svoje male ribe. Recimo u Francuskoj imamo različite mehanizme za davanje potpore malim e, ribarima kako daje im, sub, e, im subvencije, različite oblike državne pomoći, školovanje, ostalo povoljne kredite da kupe novu opremu i plovile i tako dalje. Pomažu im da se objedine u nekakve zajedničke proizvodne organizacije i tako dalje. U Škotskoj Švedskoj i Danskoj smo isto to čuli. Tamo imamo recimo situaciju da velika, veća poduzeća ulaze u partnerstvo sa malim ribarima. To znači da će te velike poduzeća onda snositi jedan dio troška kupnje i održavanja plovila i ostaće naravno u tom proporciji i vlasnici toga, dok će s druge strane suvlasništvo imati sam ribar koji to održava i koristi i onda oni dakle tako, takvo partnerstvo bolje funkcioniraju. Ali kao što ste sami već eh, ovdje primijetili, odgovori su vrlo široki, mnogi različiti, puno, puno ljudi, sve više ljudi hoće manje Europe, ali mislimo da povećanje transparentnosti i taj osjećaj su vlasništva kojeg kroz različita partnerstva imaju mali ribari i ta druga odgovornost, to jača njihovo povjerenje u Europu u smislu da će moći nastaviti se baviti ribarenjem i moći nastaviti živjeti životom na koji su navikli. Pa mislimo da je to jedini način. Hvala. Želi se još netko javiti? izvolite. Ne, ne, ništa. Ništa nisam htjela reći. Ja čekam na odgovor na pitanje. Ja sam vam postavila pitanje i volila bih odgovor čuti. Tebi, tebi, predsjedniku sam isto postavila odbor, predsjedniku odbora, ne samo predavaču. Äh, Dobro, onda recimo da nisi razumio prijevod, pa ću moje ponovno postaviti svoje pitanje u redu. Ja bih, ja sam zanimala me, ta ideja da se izgradi jedna evropska platforma, mislim da je odlična ideja, ali tu platformu, taj posao na etabliranju, stvaranju takve platforme mora neko obaviti, mora neko započeti. I sad, ja mislim da bi se, da je to odlično za ribare, jer onda ribari mogu preko takve jedne platforme kontaktirati jedni s drugima, pitati recimo ko se s kim može odružiti, ko šta ima, mogu razminjivati od polovne oprebe do ideja svega ostalog. Ali ko će krenuti u realizaciju te platforme? To je moje pitanje tebi bilo. Euh, Najprije što se ovog početka tiče, potpuno se slažem s vašim dojmom. To može biti samo zanimljivo i korisno za ribare i za sve. No, naravno, treba odrediti tko i kako može uspostaviti takvu strukturu. Mislim da trebamo o tome svi zajedno razmisliti, raditi o tome i to može biti dobra ideja na kojoj treba poraditi narednih tjedana i mjeseci. To je doista zanimljivo, no takva platforma može biti od doista velike koristi za ta pitanje razmjene kvota. Dakle, moći ćemo o, e, moći ćemo tu temu staviti na dnevni red. Ah da, točno je da, s obzirom da je komisija nazočna, i to od početka sastanka, dajem sada riječ predstavnici komisije da nam iznese svoje mišljenje o ovom između osloga. Um, Hvala lijepa. prva ako to mogu tako reći. Doista studija je bila jako, jako zanimljiva za nas i mi to pravo istražujemo i dubinski proučavamo, a više ćemo informacija o integraciji u tom sektoru uskoro i mi moć pružiti. Vi ste sugerirali da bi se trebala znanstveni razvoj u tom, na tom području podijeliti i mislimo da je to jako dobro, a mi de facto surađujemo sa zemljama članicama kako bi osigurali da prema uvjetima zajedničkog tržišta stvore bolji pristup proizvođačkim organizacijama i pomognu im da dobiju status diljem tržišta koji im treba. Prema tome, mi sad smo upravo u fazi da provodimo bolje instrumente koje već imamo na raspolaganju, a to su naravno proizvođačke organizacije i sve ostalo. I do sada je sve jako pozitivno što se događa. Dakle, vidite, mi se upravo u tom smjeru krećemo prema jednoj široj integraciji. Ali za sada Hvala vam i recimo vaša ideja u platformi je za sada za nas jako dobra ideja, ali nismo još tako daleko. Vidite, mi smo već imali u našoj zajedničkoj ribarskoj politici jednu ideju da se ustanovi jedan zajednički vijeće ili savjet znanstveni ako hoćete u kome bi, koji bi financirali koji bi zapravo podržavali svi dionici. Oni bi imali otvorili jedan forum na kojem bi se onda dobivale povratne informacije direktno s terena iz tog sektora sektora, od ribara, velikih poduzeća, industrije i ostalih. Dakle, to je, vidite, mi smo za sada još u fazi da imamo tek okrupnjavanje, da hodamo prema klasterima proizvođačkih organizacija i dobivamo prve povratne informacije, ali na putu. Hvala vam, to je nešto čime se komisija i povjerenik Vrela i njegovi suradnici e, trebaju baviti i predložiti nam da se radi na ovoj platformi. Dakle, predlažem da e, napravimo to pisanim putem i vidimo da što više stvari napreduju da se ribari grupiraju bilo u proizvođačke organizacije ili e, društva, vidimo da postoje velika društva kao što su Antermarše u Francuskoj, ali ima i drugi u drugim zemljama i proizvođačke organizacije su sve e, sve više žele raditi zajedno, bilo u društvima ili u zadrugama. Dakle, dobro, u svakom slučaju Urlike je u pravu, treba razmisliti o toj platformi, o izradi te platforme i e, trebamo sad sačekati e, inicijativu komisije, prijedlog. Eto, draga kolegice, očito nisam dobro razumio dakle, što ste pitali izvorno, dakle, spričavam se, nema više primjedbi, hvala našem e, govorniku na kvaliteti njegova rada, hvala vam gospodine Varverdam i prelazimo odmah na sljedeću točku dnevnog reda. Gospođa Toma je zamolila da malu promjenu dnevnog reda, dakle traži, gospođa Toma je zamolila da točka 23. o dubokomorskim stokovima, da li to može biti prebačeno tako da to obradimo u pol umjesto umjesto u 12. Slažete li se? Da li se netko tome protivi? Znate, oni koji su odsutni uvijek su u krivu svakako. Poslije, poslije, poslije tvoje teme. Da, ali ja bih htio da se prvo obradi točka 21. Dobro, dakle, ti ćeš sada svoje dvije teme. Dobro, nema problema, onda ćemo preći na temu gospođe Toma. Dobro, dakle, odmah idemo na tehničke mjere, jer to je važna stvar. Posjećam da je to dodijeljeno kolegi Gabrielu Matovu. Dakle, tehničke mjere koje će predstaviti ovaj... Već, već smo imali prezentaciju ovog dosija i sada odmah predajem riječ Gabrielu Matovu, izvjestitelju, a onda kolege koji se žele javiti za riječ e, mogu, mogu se javiti. Hvala, vidim da nema mnogo entuzijazma, premda ima šest, sedam zastupnika, od njih 35. E, Istina, nismo jako brojni, ali tu je kvalitet zastupljen. Ne, nismo brojčano, nema nas puno brojčano, ali smo kvalitetno zastupljeni. Da kako? Da, slažem se da radimo vrlo kvalitetno. U svakom slučaju, ove dvije teme su iznimno važne. S jedne strane regionalizacija temeljem posljednje reforme zajedničke ribarstvene politike. Ovdje imamo regionalizaciju koja je jedan od glavnih instrumenata. Gospođa Rodost je bila izvjestiteljica u to vrijeme. Mislim da ovaj pristup, omogućuje veću fleksibilnost te da na taj način da regije dobivaju tehničke mjere koje su im potrebne. Mislim da je to dobra stvar. Istovremeno to ne znači da svatko može raditi što želi. Neki misle da se o tome radi. Ne, riječ je samo o tome da pravila budu nešto fleksibilnija. Iz institucionalne perspektive to daje više ovlasti državama članicama, no parlament je i dalje uključen kao su zakonodavac u postupku suodlučivanja. odlučivanja. Što se tiče osnovnog okvira u sklopu kojeg se primjenjuju ove mjere, tamo gdje ne postoje mjere očuvanja ili e, privremeni planovi za odbačeni ulov, Jedan od osnovnih e, instrumenata e, se su višegodišnji e, planovi. U planovima za odbačeni ulov već smo mogli ustanoviti da postoji regionalizacija. No ono što želim naglasiti jest da su za regionalizaciju najvažniji višegodišnji planovi. U aneksu ovoga prijedloga nalaze se neke mjere, dakle neke od tih mjera e, spadaju još uvijek u postupak odlučivanja. Ono što je neobično svemu ovome Ovdje se ništa ne spominje sredozemno more, Vratit ću se na to pitanje jer bih htio da razjasnimo neka pitanja. Što se tiče zabranjenih vrsta, tu se spominju e, različiti morski slivovi. En los contenidos de cada una de las cuencas. Postoje ogromne razlike što se tiče konkretnog sadržaja u e, morskim e, bazenima. Regionalne mjere moraju biti temeljene na zajedničkim preporukama predstavljenim e, od strane regionalnih skupina u državama članicama gdje će biti određene referentne mjere i gdje će biti predstavljene iznimke. Dobro, te ti posebni slučajevi moraju biti potvrđeni i moraju mora se potvrditi da nema ništa zabranjeno u tome. Dakle, to znači da regije ne mogu raditi što god hoće, dakle morat će e, pružiti obrazloženja i dosljednost e, sukladnost tih svojih e, inicijativa e, sa zajedničkom ribarstvenom politikom i te zajedničke mjere moraju poštivati čitav kriterija i E, poštivati referentne mjere mreža, odnosno dimenzija oka, zatim uspostaviti nove zone, moraju jasno biti e, određene restrikcije, bilo da se radi o oblastima, o razdoblju zabrane i restrikcije, mora se mora postojati jamstva za poštivanje svih razlika između morskih i e, ribih vrsta. Ne smije se, dakle, mora se poduzeti sve mjere da se ne lovi riba manja od minimalnih, e, minimalne veličine. Tu su isto tako. Ja mislim da ovdje treba odlučiti koje mjere mogu ovisiti o regionalizaciji, na kojim područjima i s kojim ciljevima. Mislim da se na to moramo usredotočiti. Malo prije sam rekao, tu su kontekst, sadržaj, e, dodaci koji govore o regionalizaciji. Tu imamo zabranjene vrste. To je nešto što o čemu odlučuje vijeće posredstvom e, uredbe o takovima i kvotama. Ovdje se želim e, nadovezati i spomenuti na sustav pojednostavljivanja. Naime, donedavno vijeće je usvojilo tehničke mjere koje se tiču i takova i kvota i svojedobno smo tražili od komisije da napravi popis tehničkih mjera koje treba usvojiti u okviru uredbe o takvim kvotama i treba e, i htjeli bismo znati zašto te tehničke mjere nisu e, uključene, zašto nismo uopće dobili odgovor na taj zahtjev da se etablira taj popis. Dakle, prva stvar koju tražimo od komisije jeste da nam dostavi taj popis. Ja sam to e, tada rekao i ponavljam, e, e, procjena učinka nije bila kompletna. Izgleda da komisija smatra da uredba takvim kvotama i mjere koje su sadržane u toj uredbi ne mogu biti izmijenjene. Naravno, odmah želimo postaviti pitanje s tim u vezi zašto se može konsolidirati popis e, zabranjenih vrsta u dodatku prvom, a da to nije usvojeno u uredbi o takvim kvotama, a ne, ne može se napraviti s drugima. Zašto tehničke mjere nisu konsolidirane nakon Lisabonskog ugovora? Zašto postoji tolika razlika u postupanju? Dakle, ja bih htio da nam komisija pruži odgovore. Zatim, gdje se može regionalizirati to je nešto što ovisi o postupku suodlučivanja. Imamo e, osjetljiva područja, osjetljiva staništa, no tu je čitav niz pitanja zašto dakle se može na sjeverozapadnom i jugozapadnom, a ne u Baltičkom e, e, i, Jadrans, i Sredozemlju. Dakle, odgovorno je za sredozemlje, jer tu ima jedna, jedno pravilo koje se ne može promijeniti, niti ukinuti, a dio staništa treba očuvati. Dobro, to možemo smatrati valjanim odgovorom, ali zašto e, zone, zaštićene zone u Baltičkom moru moraju biti očuvane, zašto preskače sustav suodlučivanja i tako dalje. Dakle, tu postoji čitava razlika u postupku odlučivanja koji se tiče sredozemlja, nešto nam je objašnjeno, ali nismo baš u potpunosti uvjereni u valjanost tih razloga, ne raspolažemo možda svim argumentima, i elementima, možda postoje neki marginalni elementi koji se tiču planova gospodarenja. Tu su preporuke e, komisije za upravljanje sredozemlje, možda tu, to, to možda jest valjan argument, ali koji su ostali argumenti, dakle, ako je cilj da se ne uključi sredozemlje, zašto? zašto se onda ne primjenjuju isti kriteriji i za druga morska područja? Koja je razlika između preporuka komisije, e, odnosno Digimare za sredozemlje i druge? Zašto ima različito, e, zašto različito postupa? Dakle, ja sam tada postavio pitanje, postavljam pitanje i danas, no izgleda u svakom slučaju da e, ta različite, te različite preporuke nisu na jednakoj stopi važnosti. Zatim, što se tiče regionalizacije, što se tiče minimalne veličine, e, mjere za e, restrikciju e, ulova morskih sisavaca. Što se tiče, dakle, kao što rekoh, mjere za regionalizaciju primjenjuju se na Balčko more, Sjeverno, Sjeverozapadno more i i sjeverni Baltik, sjeverno-baltičko more uz neke restrikcije jer se smatra da postoje određene metode ribarenja. Postoje područja koje nisu uključene u restrikcije, no e, područja, e, postoje područja na kojima su postavljene restrikcije. Zašto te restrikcije koje se primjenjuju na područja ribarenja se ne primjenjuje na isti način u sredozemlju, što je s tim e, užim područjima, regijama, zatim e, što sa e, tim ekološkim regijama koje su stvorene u Jadranskom moru, Italiji, Hrvatskoj, zatim što je sa regionalizacijom, mogućnosti regionalizacijom, regionalizacije užih područja u sredozemlju. Zatim želim navesti jedan važan element, to je Brexit Naime, e, kada se radi o tom dosijevu, tu su dva ključna pitanja i koja su izravno povezana uz regionalizaciju. Dakle, dodaci koji su povezani uz britanske vode, e, ekskluzivno gospodarsko područje, što će s tim biti nakon Brexita, ukoliko se on zaključi i provede, što će biti sa E, sjevernim zapadnim e, vodama i sjevernim morem. To se pitanje postavlja jer je Ujedinjena kraljevina u središnjem području te regije, a prijedlog ne predviđa ništa kakve predloge treba napraviti sa, s trećom zemljom. ako dođe do Brexita, Ujedinjena kraljevina postaće treća zemlja. Dakle, zar ne bismo mogli napraviti neku zajedničku preporuku s tim u vezi gdje bi gdje bi se o tome govorilo. Kako možemo to primijeniti na Irsku, na primjer, a što je s Belgijom, Francuskom i Nizozemskom, dakle svim tim zemljama koje bi mogle biti predmetom regionalizacije i to bi sve bilo važno vidjeti kakve promjene mogu tu nastati. Komisija istina, istina za volju rekla da se neće i e, da neće ništa govoriti o Brexitu dok ne dođe do Brexita, no tehnički govoreći tu bi neki predlozi mogli e, olakšati rad. Ja predlažem e, jedan popis sa e, isključivim gospodarskim područjem područjima da se vide gdje su te zone, da to uđe u uredbu, a onda naravno treba tome pristupiti ovisno o razvoju događaja. Zatim treba nam popis sa gospodarskim područjima gdje će biti uključeno i, britanski isključivi gospodarski pojas e, i koji to se može imati na uredbu o takvim kvotama. Zatim još jedna stvar koja se ne tiče izravno regionalizacije, već je regija, tu je dodatak 11 e, gdje se govori o e, ultraperifernim područjima, a što je zanimljivo, tu nisu ni Madeira, ni Kanari, ni Asori uključeni, a to su doista ultraperiferna područja. Dakle, ja bih se htio postarati da neće doći do konflikta između regija zbog ove politike Europske unije E, tu imamo članak 1049. koji je savršeno jasan e, kada je riječ o e, ultraperifernim područjima. Dakle, dodatak 11. ne bi trebao govoriti o dalekim morima, već o ultraperifernim morima. Eto, toliko za sada. A sada će moći komisija odgovoriti, mislim da neće imati problema, ali u svakom slučaju imamo puno posla za danas. Hvala. Zahvaljujem izvjestitelju. Prije svega želim zahvaliti Gabrielu Matu na izlaganju koje nam je održao. Ja ne sumnjam da ove razmjene mišljenja koje organiziramo omogućuju svima nama da dobro shvatimo sve detalje ove tematike. Ja bih samo htio podsjetiti na važnost ciljeva simplifikacije i regionalizacije kao što je istaknuo i Gabriel. Što se tiče regionalizacije, često se spominju delegirani akti u tom kontekstu i o zajedničke preporuke država članica. Postupak je jasan i to je uređeno u osnovnoj uredbi eh, zajedničke ribarstvene eh, politici, zar ne? Zar ne, Eliza? Mislim da bi na ovom sastanku bilo korisno da nam komisija točno objasni postupak regionalizacije. Ne morate ulaziti u sve detalje jer nemamo toliko vremena, ali samo da nam objasnite konkretne faze i vremenske rokove. Zanima me na koji način komisija i CSTP na engleskom STECF analiziraju zajedničke preporuke država članica prije nego što ih prenesu u delegirane akte. Gospođa Brijana, izvolite. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepo. Želim također zahvaliti izvjestitelju, kolegi Matu na vrlo detaljnom izlaganju ove vrlo važne teme. Čak i ako razgovaramo o simplifikaciji, čini mi se da je regionalizacija uistinu od osnovnog značaja kada je riječ dakle, o tehničkim mjerama. Završni tekst, kada ga vijeće parlament usvoje, mora se temeljiti na općim načelima. Nisam sigurna slažem li se s izvjestiteljem vezano za ovo pitanje. Da, smatram da se trebamo baviti općim načelima i smatram da trebamo koristiti načelo regionalizacije iz članka 18 uredbe o zajedničkoj ribarstvenoj politici, no tu postoje i tehničke mjere. Mi još uvijek radimo na konačnom popisu. Znam da moramo čuti mišljenje različitih dionika, no stječe se dojam da je ovdje stavljen snažan naglasak na regionalizaciju i na opće načela. Istovremeno u tekstu koji smo dobili od komisije vidljivo je da se spominju i neke aktivnosti i zapravo to je pristup zemalja region, načelu regionalizacije. To je u više navrata spomenuo sredozemlje. ne znam postoji li tu drugačiji režim kao i za Kanarske otoke, no ako se uistinu bude primjenjivao, primjenjivalo načelo regionalizacije, onda bi to trebalo biti prisutno u svim aspektima. I to je ono što želim naglasiti, da kako imamo morske ekosustave, e, mora se bitno razlikuje jedno od drugih. Sredozemlje se razlikuje od drugih mora i zato nam treba načelo regionalizacije. To se mora temeljiti na jasnim znanstvenim načelima i trebamo raditi upravo na tome. Imam jedno pitanje za komisiju a to je nastavno ono što je spomenuo predsjednik, vezano uz različite faze i uz regionalizaciju. Primjerice, ako dvije zemlje ne iznesu zajedničke preporuke, evo primjerice, primjerice ako jedna od njih Hrvatska, što će se onda dogoditi? Na koji način e, će komisija standardizirati različite pristupe koje se odnose na isto more? Evo jedan primjer gdje e, je situacija predetaljna. Meni je to dobro poznato jer sam na tome radila i to je uvršteno u tehničke mjere. A to se, e, to se tiče malih dakle, dakle mreža koje se povlače. One se mogu koristiti za ulov nekih vrsta ribe, a ne drugih koje su zaštićene. Primjerice, možda treba mijenjati popis vrsta koje su navedene u aneksu broj 3. Zatim želim spomenuti još eh, jedan tehnički aspekt – Riječ je o članku 18.5 gdje se spominje dubina od više od 300 metara. Koje su tu ograničenja na snazi? Zanima me, dakle mislim da, su to stvari koje trebaju upravo biti definirane temeljem načela regionalizacije. Mi smo ovdje spomenuli neke opće aspekte, ali istovremeno postoje i e, neki tehnički aspekti. E, želim spomenuti još e, jednu točku, naime aneks 1.0 spominje zrele kamenice Pitam se je li ovdje problem u prijevodu na talijanski, budući da se ovdje spominju samo ženski organizmi, no možda postoje razlike prema jezicima, to bi trebalo provjeriti. Evo ja ću sada stati, mislim da moramo razgovarati o e, pojedinim aspektima i to tijekom kroz određeno vrijeme. Hvala. Sada dajem riječ Aniša Perik. Hvala. Ja ću vrlo kratko. Ono što mogu reći jest da se uglavnom slažem sa ovime što je rekao kolega Mato, no imam nekoliko pitanja e, koja se zapravo nadovezuju na ovo što je rekao, rekla prethodna govornica. Mi se zalažemo za regionalizaciju, ja to podržavam i smatram da, smatram da bi to trebalo biti ugrađeno u sve aspekte. Cilj je da budemo što bliže ribarima, ljudima koji znaju e, dakle kako stvari izgledaju na terenu. Njima treba dati odgovornost. Ja se zalažem za to. Međutim, ovdje govorimo o provedbi i u tom smislu se moramo pobrinuti da se uzemno podržavamo. U Nizozemskoj već e, nekoliko godina imamo nove projekte, to također stvara određene nove troškove. Meni je drago da komisija razmatra nove projekte, ali onda čujem da su Njemci poduzeli neke mjere protiv nizozemskih ribara. Uvijek mi pada na pamet Italija, vaši ribari. Mislim da moramo dopustiti jedni drugima da, da radimo. Svatko ima svatko je specijaliziran za nešto i upravo je to važno u kontekstu regionalizacije. Mislim da ne treba ponovno spominjati pitanje Brexita, ali želim istaknuti još nešto. Ja sam bila ovdje jučer na sastanku čitav dan, nisam morala ići na druge sastanke. Čini mi se da ovdje nešto nedostaje. Mi vrlo često govorimo o ekološkim mjerama u ribarstvu. Ribarstvo je važno i iz drugih razloga. Vidimo koliko se antibiotika koristi kod e, uzgoja riba, no istovremeno e, evropska riba je vrlo visoke kvalitete i mislim da to moramo imati na umu i mislim da to može predstavljati priliku za naše ribare. Hvala, gospođa Tomašić, izvolite. Hvala lijepo. Evo, vrlo kratko. Zahvaljujem, podržavam izvjestitelja. Mislim da je regionalizacija jedna od najvažnijih pitanja kada govorimo o tehničkim mjerama. Ja mislim da bi nam do sada već trebalo biti jasno kada se osjeća da je nešto nametnuto bez prethodnog razgovora i dogovora sa svim dioničarima da će netko od dionika naravno gledati da, krši zakone. Dakle, trebaju svi osjećati da je da se s njima e, razgovara, dogovara, da im se objašnjava što se događa. I zato mene posebno zanima zašto komisija ima drugačiji pristup prema Sredozemnom moru, a pošto dolazim iz Hrvatske, najviše me zanima pristup koji komisija ima prema Jadranskom moru. Hvala lijepa. Hvala, gospođa Tomašić. Gospođa Hvala. želim iznijeti samo nekoliko komentara. Renata je objasnila naš stav u osnovnim crtama, pa želim samo spomenuti nekoliko aspekata vezano s tehničke mjere. Nažalost nisam čula čitavo izlaganje kolege Mate, pa ste možda već neke od ovih stvari spomenuli. Kao prvo, e, htjela bih e, nešto reći o važnosti regionalizacije. Da kako svi znamo da je regionalizacija važna, no u ovom aktu se zapravo uređuju brojne E, tehničke mjere koje bi mogle biti protivne načelu regionalizacije. I to me brine. Brine me ta količina pravila i propisa kojima se pokušavaju urediti aktivnosti u sklopu tehničkih mjera i pitam se kako se to zapravo uklapa u načelo regionalizacije za koje se svi zalažemo. Drugo, također me brine što postoji razlika između ovog prijedloga i višegodišnjih planova. Mislim da moramo uzeti obzir na koji način se provode višegodišnji planovi i osim toga kako ćemo paralelno s time raditi na tehničkim mjerama. Treće, Ovdje se uopće ne spominju socioekonomska pitanja, a znamo da su ona važna u tom kontekstu. Prethodna govornica je naglasila važnost ljudi, ribara. No, o tome se to se nigdje ne spominje u ovome tekstu tehničkim mjerama. Četvrto, e, za kolega Mato je rekao sljedeće. Naime, mislim da moramo biti svjesni važnosti Brexita u ovoj raspravi. Ujedinjena kraljevina je otočka zemlja i zapravo se oko nje nalazi more gdje se provode tehničke mjere. Upravo zato je vrlo mm, relevantno što će se dogoditi. Mi možemo ovdje razgovarati o tehničkim mjerama koliko god želimo, ali zapravo ostaje činjenica da ne znamo što će se dogoditi i stvari nisu u našim rukama niti u rukama drugih zastupnika. No, to je svakako tjesno vezano uz suradnju sa Jedinjenom kraljevinom. Pozdravljam <clears throat> ovo što je rekao kolega Mato. Mislim da je važno da čujemo od komisije što će se dogoditi i na koji način će se zapravo provesti ovaj prijedlog koji sadrži tehničke mjere, ovisno o tome hoće li do Brexita doći ili ne, da kako. To se događa paralelno, ali su to dvije stvari koje međusobno utječu jedna na drugu i rado bih da komisija nešto kaže o tome. Hvala. Izvolite. Hvala, želim čestitati gospodinu Matu. Znam da je on uložio veliki trud i znam da je tu bilo određene frustracije i da je bilo teško uključiti u rad ostale izvjestitelje u sjeni, jer uistinu je ovo jedna tematika koja je vrlo kompleksna. Neću ponavljati ono što je već rečeno, mislim da su rečene neke vrlo mm, vrijedne stvari, da kako Brexit će utjecati na sve nas, posebno kada, e, s obzirom da imamo zajedničku nadležnost, dakle, Sjevernom moru, Irskom moru, pitanje kako će se ovdje zapravo provoditi načelo regionalizacije budući da imamo nadležnost nad istim morem. Zatim vezano ovo višegodišnje planove, činjenica je da se to mora, na tome mora raditi paralelno jer tu će postojati sinergija između jednog i drugog, da kako važan je i socioekonomski učinak, posebno u priobalnom ribolovu i malom ribolovu. E, mene zapravo brine na koji način će se ovo provoditi Zapravo zanima, zanima me praktični aspekti, kakav uopće pristup imati prema čitavoj ovoj problematici, jer e, mislim da lokalni ribari uvijek govore o tome da dolaze e, plovila sa drugim, pod drugim zastavama i da se ponašaju na drugačiji način od nas. Dakle, kako se možemo učinkovito pobrinuti da imamo jedan model koji odgovara za sve, e, Mislim da je ovo jedna kompleksna problematika i da je pred nama još mnogo posla, a želim još jedanput zahvaliti gospodinu Matu na uloženom trudu. Hvala vam, dragi kolege, na svim ovim pitanjima upućenima izvjestitelju komisiji i sada ću dati riječ Lizi koja će nastati dati odgovore na vaše pitanja. Pretpostavljam da ne možeš odgovoriti na sva pitanja odjednom. Hvala, hvala gospodine Kadek. Ja ću dati sve od sebe. Dobro jutro svima. Želim vam zahvaliti na izlaganjima i posebno zahvaljujem izvjestitelju. Ja znam da on da on naporno radio na ovome. Netko rekao da je ovo jedna kompleksna problematika. Tako da zahvaljujem svima koji su radili na tome. Da odgovorim na neka od vaših pitanja, dakle nastojat ću odgovoriti na što veći broj, a ukoliko ne uspijem odgovoriti na sva pitanja, ja ću vam rado na njih odgovoriti pisanim putem. Što se tiče prvog pitanja, vezano uz tehničke mjere u, koje se tiču uredbe o kvotama, Dakle, u ovom prijedlogu o tehničkim mjerama mi smo nastali učiniti sljedeće, a to je da smo sve tehničke mjere koje su se pojavljivale u različitim uredbama o kvotama eh, iz godine u godinu i da ih sve ugradimo u ovaj prijedlog. Mi eh, želimo da se uredba o kvotama i ukupnom dopuštenom ulovu bavi eh, dakle ribolovnim mogućnostima i da tu budu sadržane sve tehničke mjere. I mi smo dali sve od sebe, da kako sad imamo novu uredbu o dakle, takovima i kvotama i nadam se da možemo izbjeći situaciju da svake godine imamo dopunske tehničke mjere koje se mijenjaju iz godine u godinu. To bi bilo, e, dakle, bila zapravo naša opća namjera, da se zapravo sve mjere objedine u jednom jedinstvenom tekstu. Što se tiče pitanja zatvorenih područja i kako to da nisu u aneksu koji se odnosi na sredozemlje, radi se o tome da načelo stavljanja zatvorenih područja u anekse u poglavlju o regionalizaciji bio bi da se ubrza e, proces Ranije i sadašnja praksa je bila da ukoliko treba zatvoriti neko područje, komisija mora iznijeti prijedlog i to nakon toga ide postupak suodlučivanja, za to je potrebno vrijeme. Prema tome zamisao je bila da se taj postupak ubrza na način da se kroz regionalne anekse uvede mogućnost E, da se ta zatvorena područja odrade kroz regionalizaciju. Kako to da to nismo učinili za sredozemlje? Zato što sredozemlje e, ima, e, je specifično što se tiče zatvorenih područja. Dakle, tu nema mogućnosti i teško je zapravo definirati specifičnosti kao što je položaj, trajanje, sezona, jer tu mogu postojati razlike među državama članicama. Naime, e, preporuke o zatvaranjima i zatvorenim područjima Opće komisije za ribarstvo sredozemlja prepušta to državama članicama i upravo zato mi to nismo mogli staviti u aneks koji se odnosi na regionalizaciju. Međutim, mi smo tu e, stavili sve ostale tehničke mjere, ali evo to je objašnjenje zašto ta područja nisu bila uvrštena u aneks za regionalizaciju. Upravo iz tog razloga nam treba članak o e, prijenosu odredbi e, GFCM-a, e, to je članak 37. glavne uredbe. Dakle, mi imamo jedan opći članak koji omogućuje prijenos e, preporuka GFCM-a, a jedno od njih se tiče od tih ograničenih područja. I to se nadovezuje na komentar gospođe Tomašić i na pitanje kako to da komisija ima drugačiji pristup prema sredozemlju. Mi imamo drugačiji pristup prema sredozemlju jeste se sredozemlje razlikuje, tamo ne postoji takove kvote, postoji također uredba sa nacionalnim mjerama upravljanja, upravljanja imamo opću komisiju za ribarstvo sredozemlje i njihove preporuke i upravo zato imamo jedinstven pristup kada je riječ o sredozemlju i to se može vidjeti iz ovoga prijedloga. Mi smo koliko je god to bilo moguće nastojali imati jedinstven pristup prema tehničkim mjerama za sve morske bazene, ali smo ipak uzeli u obzir specifičnosti e, u sredozemlju. Zatim, e, izvjestitelj je spomenuo Brexit. Samo ću ponoviti ono što sam već rekla na posljednjem sastanku odbora za ribarstvo. Komisija se ne priprema e, ni za kakve novosti što se tiče tehničkih mjera, a u kontekstu Brexita, dok Velika Britanija ne aktivira članak 50 i ne vidimo nikakvog razloga da e, na drugačiji način obrađujemo ovu temu, tako da ću samo ovdje samo ponavljam ono što sam već rekla na prošlom sastanku. Da odgovorim na komentar gospođe Brijano vezano uz prvi aneks i e, dakle popis e, vrsta. Ona je spomenula dakle ženske jastoge, dakle to je mi smo samo to zapravo prepisali iz postojeće uredbe o sredozemlju. To je objašnjenje. Što se tiče pitanja gospođe Pierik o pilot projektima, da to je jedan e, projekt u Nizozemskoj koji mi pratimo. E, imali smo nekoliko posjeta za utvrđivanje činjenica kako bismo vidjeli što se tamo događa. Također smo zatražili dodatne informacije od Nizozemske o znanstvenim istraživanjima koja su provedena te e, još čekamo na te informacije. Gospođa Gilera je postavila pitanje o sinergijama između višegodišnjih planova upravljanja i tehničkih mjera i izrazila je zabrinutost s tim u vezi. Postoji jedna odredba u članku 19. ovoga prijedloga gdje se kaže da sve što se radi vezano uz tehničke mjere mora poštivati ciljeve višegodišnjih planova upravljanja. Prema tome, višegodišnji planovi upravljanja postoje kako bi se njima uredile opcije upravljanja u različitim morskim bazenima, a i ciljevi koji su tamo doneseni moraju poštivati ciljevi iz višegodišnjih planova upravljanja. I zatim, e, vezano uz pitanje o regionalizaciji koje je postavio predsjednik, objasnit ću samo na koji način regionalizacija funkcionira u praksi. Kako smo mi zamislili regionalizaciju u praksi? Dakle, vezano uz tehničke mjere, e, pa vrlo slično onome kako regionalizacija e, funkcionira trenutno vezano uz planove odbačene ribe i obveze iskrca. Dakle, e, zemlje se e, sastaju u skupinama, e, postoje dakle skupine vezano s pojedine regije, tamo razgovaraju o zajedničkim preporukama, konzultiraju savjetodavna vijeća, te moraju uzeti u obzir njihova mišljenja, te zajedničke preporuke se zatim prosljeđuju komisiji, Komisija ih prosljeđuje dakle STECF-u koji se sastaje tri puta godišnje u e, četvrtom, sedmom i desetom mjesecu. U međuvremenu postoji sastanci različitih e, radnih skupina STECF-a i onda komisija na temelju pravnih odredbi koje su na snazi vezano uz obvezu iskrcaja, to je članak e, 15. Dakle, na temelju toga se upućuje pitanje znanstvenicima vezano uz pouzdanost znanstvenih istraživanja koja prate zajedničke preporuke. Tu se također postavljaju pitanja o e, izuzećima vezano uz visoku, visoku stopu preživljavanja, e, o pravilima de minimis i tako dalje. Isto se događa ovdje. Mi ćemo tražiti od STCF-a da nam nešto više kaže o učinku različitih tehničkih mjera na morski ekosustav, na zaštitu osjetljivih staništa, osjetljivih vrsta, te će nam onda STECF dati svoje mišljenje. Na temelju mišljenja STECF-a mi možemo prihvatiti ili e, odbiti zajedničku preporuku. Ne možemo ih odbaciti parcijalno, moramo ih odbaciti sve skupa ili ili ih nećemo odbaciti. Ono što možemo zatražiti od država članica jest da nam dostave dodatne informacije ukoliko znanstvenici ustanove da nisu, da ti podaci nisu zadovoljavajući. Imali smo takve situacije vezano uz plan e, o odbačenom ulovu, dakle dobili bismo neke preporuke država članica i onda smo tražili od njih, njih da nam e, dostave dopunske informacije i tu se dakle odvija jedan dijalog između regionalnih grupacija i komisije. Ukoliko vidimo da neke zajedničke preporuke ne zadovoljavaju uvjete, onda ih vraćamo državama članicama a da kako e, savjetodavno vijeća su uključeno u čitav taj proces. Dakle, to bi bilo što se tiče regionalizacije. Za sada to funkcionira dobro, da kako uvijek ima prostora za poboljšanja, no nadam se da ukoliko se regionalizacija bude primjenjivala na način na koji je zamišljena, imat ćemo e, jednostavni način upravljanja ribarstvom i e, odluke će se ubrzati te ćemo uzeti u obzir specifičnu situaciju pojedinih morskih bazena i e, sektora ribarstva. I da kako važno je da e, budu uključeni svi dionici u taj proces. Nadam se da sam uspjela odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala. Hvala Eliza Roller. Sad odmah predajem ponovo riječ izvjestelju Gabrielu Matovu. Hvala predsjedniče. Hvala lijepo. Evo, prvo bih želio zahvaliti svim kolegama na njihovim doprinosima i ovim sjajnim pitanjima koja su došla. Inače, gospođo Rijana, nisam se ja ništa žalio zbog Mediterana. Ja sam samo rekao da moramo imati jasne kriterije i htio sam onda čuti koji su točno kriteriji na snazi za sredozemlje, jer e, iz ovog tu nismo još imali tako jasnu situaciju. Uglavnom, tijekom sljedećih tjedana ćemo održati sastanak sa svim različitim dionicima i pozvat ću sve izvjestitelje u sjeni da sudjeluju na tom sastanku i onda je to jedna vrlo složena materija prema tome da ćemo moći puno detaljnije o tom govoriti. Vidimo i sami koliko je složena, ali rad se nastavlja. regionalizacija, jasno. To e, ćemo nedvojbeno morati involvirati ribare i mislim da regionalizacija nešto za što trebamo i puno fleksibilnosti, jer ako to ne budemo uspjeli provesti, onda smo, ako ne budemo dovoljno fleksibilni, nećemo ispuniti uopće cilj regionalizacije, a to je ono što svi žele. Mi moramo naći pravu ravnotežu i kao što je ovdje kazano, ako se nešto nameće, ljudi to obično ne vole, ali ako ih involviramo od početka, ako smo potpuno transparentni i sve kažemo, onda ćete lakše prihvatiti, jer će to biti i njihova odluka. A sad, gospođa Aguilera, ja se slažem s onim što ste rekli, moramo imati pravo regionalizaciju, ali i pravu ravnotežu. Ovo, mislimo da ovo je za, napokon za sada samo razgovor na temelju prvog radnog dokumenta koji imamo. A gospođa Neada i na vaše da odgovorim. Mi smo pokušali razjasniti ove aspekte koje ste, koje ste vi pitali, ali to neće biti tako lako. Naravno da to ide ruku pod ruku sa višegodišnjim planom. Pa onda moramo pogledati socioekonomske posljedice. I ono što je komisija rekla u tom kontekstu, Eliza kazano, to bi bilo vrlo razočaravajuće što ste rekli, jer vi niste zapravo uopće odgovorili. Čak ni na ona pitanja koje sam vam pismeno poslao. A ovo što ste rekli, mislim da tu još uvijek jako puno nejasnih i otvorenih aspekata. I mislim da sad komisija kad je rekla za ovo što je komisija kasnije govorila opet jako dobro i ovaj popis e, različitih tehničkih mjera uz popise jasno određenih takova i kvota, to je sve jako dobro. Ali pitanje je kako ćete to sve potrpati u isti komad zakonodavstva, isti za istu uredbu. Vidjet ćemo. Niste onda vaš odgovor o Sredozemlju. Da, ali u stvarnosti sam vam ja zapravo zahvalan što ste bili vrlo otvoreni i kad ste govorili o tu stanovitim problemima o nekim zatvorenim područjima. Naravno, to je samo jedan argument, ali moramo vidjeti kako ćemo to prevladati tu situaciju. Onda za Sjeverno more i Baltik nam niste ništa odgovorili, ne znam zapravo zašto. Ali dobro, ja sam već rekao, ja sam ta pitanja poslao pismeno, pa ću i ponovno i ova nova poslat. A što se Brexita tiče, sada, kao što čujemo, ne trebamo uopće o tome razmišljati dok se ne aktivira članak 50. Ali možda bi nam mogla komisija unaprijed poslati popis ovih geografskih područja i bez obzira na to što ne prekrećemo, dakle sad nužno sa pripremama za Brexit, nego da nam pripreme radi pošalje već sva područja koja će biti pogođena time kada Britanija aktivira članak 50, tako da znamo na ta se točno odnosi koji dijelovi onda spadaju pod samo njihovu nadležnost kada odu, a šta ostaje pod našom još i gdje smo granični. Ali kažem, to sad nije političko pitanje, to neće imati nikakve, recimo, posljedice po neke kriterije koje komisija određuje. Mi ako poštujemo ovo što je komisija rekla da oni za sada ne nikakve mjere, ništa, korake ne poduzimaju dok Britanija ne aktivira članak 50 službeno. Međutim, nas zanima ovaj popis tih područja čisto da se mi pripremimo. To nema veze ni sa kakvom politikom. Kao što smo rekli, to je jednostavno samo ne zanima gdje, šta će dakle biti, mislim, doću pitanje nakon Brexita. Jer onda vam moći puno lakše raditi nakon toga kad dođe do konkretnog Brexita. Hvala gospodine Mato. Huh. Dobro je. Treba disati malo. Dobro čujte, ja mislim da smo sve obradili. Ne, pa dobro, nije, nije u navikama, ali izvolite, imate riječ. Da, predsjedniče, razumijem ja da to nije uobičajeno, ali imam, stvarno sam zabrinuta jer se bojim da će nas se prevariti, zapravo žedne preko vode prevesti. Jer mi govorimo u ime ribarskog odgora, vi sad govorite u ime komisije i sad i zatim govorite o vijeću za ekologiju i odboru za ekologiju, Envio. E, u njihovo ime govorite, i sad mene zanima kako ćemo mi naše male ribare zaštititi. Jer ovdje se odmah govori o velikim stvarima, o ekološkim ugrozama, odmah čarobnjačke i šešira izvučete neke stvari kako ćete rješavati velike ekološke ugroze, a šta je s našim malim ribarima? I look, I look, dobro, evo sad ja sam se morala još jedan puta javiti za riječ. Jer jako sam zapravo uzrujana na ovo što je rekla komisija, da nećemo raspravljati, ni razmišljati, ni pripremati se za Brexit dok oni ne aktiviraju članak 50. Ma koji je to najbolji način razmišljati, da posao ide kao uvijek svaki dan. Mislim, to je potpuno šokantno i jedan grozan stav, jer mi se moramo pripremati kod da toga neće biti. Ali šta ćemo onda? Nous allons donc passer maintenant euh, au point 20. Prelazimo na točku 20. Dakle, to se također tiče gospodina Matova, a tiče se Ajkata. Hvala lijepo. Dakle, što se tiče da da kompenziram za ovo od malo prije, bit ću jako krataka i ovaj puta imam jako moram pohvaliti komisiju koja je bila jako pouzdana i dobro je ovaj svoj dio posao odradila. Ali možda ću reći samo dvije, tri specifične točke gdje je bilo malog razilaženja u stajalištima i naravno mi ćemo u vezi s tim podnijeti i naše amandmane. Dakle, brine me ovo prebacivanje tereta, pretovarivanje u vodama ikata ali mislim da to možemo raspravljati u onom trenutku kad budemo gledali da će se primijeniti preporuke ili neće i kako ćemo dalje. Uglavnom ja mislim da bih ostao pri svojim i poštivao svoje dosadašnje kriterije, a to znači držamo se preporuka, jer očito je to, bez toga smo prilično izgubili onda orijentir. Zatim drugo. Pita se kako ćemo se pokriti rekreativno ribarenje. Da li je ta uredba to pokriva? I pogotovo što se tiče različitih e, brodova koji se, ribarskih plovila koji se bave ilegalnim lovom i čak imamo recimo i plovila stranke koje su ugovorne stranke s ikatom, a ipak imaju takvih vozila. Recimo u članku 7 imamo pitanje šta se događa u slučaju tropskih tuna. Preporuka koja je bila 14.1, a ne u 15. Pitam se da li je to bila greška ili je to namjerno tu prebačeno, onda nije u 14.1 nego u 15, pa me to zanima. Mislim da bi mi trebali insistirati na tome da se to prebaci i da ostanemo kako je bilo i kako bi bilo u skladu s preporukom. Dobro, to je ono pitanje sa pretovarom, to smo već rekli, to smo iznijeli. Ali kad govorimo o ikatu i zaštiti tuna, imamo još nešto što moramo pitati komisiju. Mi znamo da će se sljedećeg tjedna održati posebno sastanak ikata. I sad ideja je bila da se prvi puta e, donese tak i za mediteranske tune. A 2017. E, volumen bi bio isti kao 2015. Mislim da su se države negdje suglasile oko toga. I sad je pitanje akcije, kako šta ćemo tu poduzeti? Da, naime, pogotovo su u pitanju recimo Maroko i znamo da tamo imamo ovu plavu perajnu tunu i onda je pitanje komisije što ćemo i kako ćemo s tim, da li tu ima možda neka druga mogućnost ili da se ta vrlo drastična mreža poduzme u vezi tih kvota. Možda bi mogli samo stvar modificira da imamo recimo periode kad se može, kad se ne može ići u ribolov ili tako, ali jer i onda ako imamo jedan plan koji obuhvaća i plavo perenu tunu, onda bi tu mogli to tako riješiti. Ali ne baš da idemo preko odmah strogih kvota. Ali onda osim toga moramo koristiti znanstvene savjete da vidimo da li se možda plava perena tuna u tim e, stokovima u tom dijelu Mediterana možda oporavila. Ali onog trenutka kad se oporavi na temelju znanstvenih savjeta, onda možemo opet modificirati te stvari, ublažiti te kvote. Jer to bi bila jedna gesta recimo dobre volje da im pokažemo da se trudimo i da pratimo stvar kompletno znanstvene aspekta, ali ako je potrebno naravno moramo nametnuti neka ograničenja, ali čim nam znanstveni prikupljanje podataka i njihov e, istraživanje pokaže da to ide, onda mi možemo ih opet ukinuti. Hvala gospodine Mato, sada Klara Gracias, presidente. No quería dejar... Hvala lijepo. Ja sam zapravo htjela izvući maksimum iz ove situacije i da vam odmah kažem šta me muči, jer evo kolega Mato je već svoje, svoja pitanja i dvojbe iznio. A mene recimo zanima šta je sa sabljarkama i da li ćemo i tu nametati e, neke kvote. Kolega Mato je govorio o plavim iglanima i o tunama u Mediteranu. Mene zanimaju i druge vrste kao recimo sabljarke i možda bi tu mogli neku drugu mjeru umjesto kvota ako tu nametnemo takove kvote, onda će to biti jako stroga i drastična mjera. A u slučaju Španjolske, recimo, i Andaluzije, onda flota koju mi imamo, koja se bavi ribolovom na tu vrst e, riba, te sabljarke, u, on, one samo dvije vrste su tamo, plavo perajna tuna i sabljarka. I sad ako se ta mjera primjeni, ako se namjeru takovi i kvote, onda mislim da će sa tim flotama biti veliki problem. Ja ne udovodim u pitanje činjenicu da moramo neku mjeru poduzeti kad su sabljarke u pitanju. Nešto moramo učiniti da ih zaštitimo, ali možda nešto malo manje drastično. Možda nešto što... Pitanje da li stvarno moramo ići na takove i kvote strogo ograničavanje. Možda bi to ipak ribarima mogli nekako olakšati. Mi znamo da su rezultati oporavka za plavo perajnu tunu sad već koliko znamo prema znanstvenim našim izvorima sve bolje i bolje stvari odlični. Pa ako smo to kod plavo perajne tune mogli, onda možda bi to mogli nešto napraviti slično i sa sabljarkama. Jer, evo, to je pitanje komisiji. Šta će biti onda s tim cijelom flotama, tom dijelu španjolskih obala koje nemaju nikakvih drugih resursa i za to su specijalizirane. I sad ako morate ići s tom mjerom, u redu, ali nemojte zaboraviti na te flote i na te ribare. I ovi i onda traže naravno nekakve pomoći ili nešto. Ja ne kažem da ne treba mjere tehničke poduzimati, ali možda da razmotrimo onda možda mogućnost da povećamo kvotu za plavoperajnu tunu umjesto ovog. Istina da mi ne odlučujemo o tome, tu su ikati i čitav niz partnera, ali važno bi bilo da parlament može dati svoje mišljenje, naravno, i istina da bi to moglo puno toga promijeniti za ribarstvo u Francuskoj, Španjolskoj, Italiji, glede savljarke i plavoperajne tune no bilo bi dobro da se nađe neka ravnoteža. Vidimo da plaoperana tuna uz mjere koje su donesene, e, broj plaoperane tune se uveliko povećao, i moglo bi doći do nekih kompenzacija glede dodijeljenih kvota, no o tome treba razgovarati. Evo, gospođa Tomašić javila se za riječ i gospođa Brijano naknadno. Te gospodin Kun. Hvala vam lijepa, evo, ovaj, vrlo kratko. Mene samo zanima kao eurozastupnicu koji je birao hrvatski narod, dakle ja predstavljam narod Republike Hrvatske, mene samo zanima ove kvote, e, uredbe, mjere tko zaista donosi da ne razgovara sa ljudima iz tih država članica o kojima se radi. Dakle, puno toga što, se, što komisija odluči očekuje da narod to jednostavno provodi. Dakle, ono što sam prije rekla, mora se doći na teren, razgovarati s tim ljudima, e, naći najbolje rješenje kako će riba e, opstati i kako će narod preživjeti. To je jedini način. Hvala Posjećam vas da se Posjećam da o takovima i kvotama odlučuje vijeće na temelju prijedloga komisije, no naravno oni koji dobro poznaju kako to funkcionira, to je plod velike trgovine koja traje nekoliko dana, ali to se radi na dosta arhaičan način. I iz tog razloga ovi višegodišnji planovi nam mogu omogućiti da pređemo nešto dosljednije, koherentnije. Gospodin Brijano, izvolite. Hvala lijepo. I ja bih još jedan put rekla i ponovila da se slažem sa ono što je rekao kolega Mato, a i kolegice Španjolske. Mislim da se u Italiji jako, jako brinu. Kako u odnosu na situaciju sa sabljarkama i njihovom populacijom, kao i na situaciju sa plavoperenim tunama. Ja se sjećam što se onda događalo s tunama i naravno, ja bi volila provjeriti mjere koje idu i više bi vola da se primjene mjere koje su malo blaže od nametanja takova i kvota, dakle najjačih ograničenja. Ali onda isto tako treba vidjeti kako izgleda mehanizam raspodjele. Klara je rekla primjerice da u Španjolskoj flote koje se bave ribolovom na sabljarke, uglavnom se bave s tim dvijema vrstama sabljarkama i tunama, pa onda da ih se spasi. Ako im se sabljarke stave sad pod najstrožu zabranu, da onda povećaju kvotu za ulov, za lov na tune i tako dalje. Ili možda ima nekih drugih mjera. Možda naravno i ovdje kao što smo čuli da se više pokuša involvirati same ribare ali ikad e, naravno uvijek radi na temelju znanstvenog savjeta u redu, možda je jedini način da se više involviraju svi pogođeni. Hvala Renata. Werner Kuhn, ima li puno sabljarke u Sjevernom moru? Ja moram reći da imam tu veliku čast da parlamentarno izaslanstvo predvodim na međunarodnim pregovorima zajedno s komisijom naravno koja dolazi u ime institucije i koja kao institucija evropska tamo već ima svoje mjesto stalno i poznata je a sada dolazi naše izaslanstvo. Međutim, mislim da unaprijed, prije toga između parlamenta koordinatora i kolega koji će tamo doći u izaslanstvo, da mi svi skupa, pa onda i sa predstavnicima komisije uskladimo jedan stav, jedno mišljenje s kojim ćemo pred međunarodnim, da kažemo, gremijem kao što je ikad, komisija koja se za cijeli Atlantik jel brine, istupiti. I mislim da, da bi to uspjeli trebamo imati dobru atmosferu radnu. A onda znači da i što se tiče ovakvih stvari oko sabljarke i oko određivanja kvote tu moramo imati bolju atmosferu, ali to se ne odnosi samo na kvote tamo, jer mislim to je sjeverni i južni Atlantik što se ikada tiče, ali onda to seže i dalje. Moramo vidjeti kako će partnerski ugovori, ugovori o partnerstvu sa trećim zemljama izgledati i koje kvote možemo tamo recimo dobiti kao načelno evropska flota, bez obzira da li je to sad Madagaskar li čak i Pacifik jer naša evropska flota operira globalno pa i tamo moramo čuvati naše pozicije. I zato ću se jasno zauzimati, dakle moramo u cijelosti stvar pogledati u ravnoteži. Merci, je... Sjajno, hvala. predajem ponovno riječ e, komisiji gospođi Francesca Areni. Izvolite odgovoriti na ova pitanja. Dobro, dobro jutro. I s moje strane prvo bih htjela zahvaliti gospodinu Mati na ovim lijepim riječima koje je sad putio komisiji. Mi svačamo da je posao koji je odrađen, uključujući ovaj radni izvještaj našeg prijedloga teksta, da je to maksimalno usklađeno s uvjetima preporuka ikata. kad sam već ovdje bila 10. listopada, već sam rekla u čitavom tom poslu smo pokušali vrlo strogo i vrlo dosljedno provesti i prenijeti, ugraditi u tek sve preporuke ikata. I sad iz ovih pitanja koja su ovdje postavljena, ja bih se volila sad njima pozabaviti. Prvo je bilo pitanje područje E, primjene ove uredbe i na recimo pitanje rekreativnog ribolova i zaštite ili općenito ribolova na plavog iglana i to u sredozemlju ili pitanje u kojoj mjeri treće zemlje mogu u tome sudjelovati. Što se naše definicije tiče, i kad ima jedan popis ovih ilegalnih ribolova i plovila koje se bave ilegalnim ribolovom i sad e, ovdje se kaže da taj popis se ne bi trebao ograničavati samo na plovila koja su poznate ilegalne ribare iz zemalja koje su supotpisale ikad, nego i na sve ostale. Dakle, i to isto tako ide i u članak 7. Tamo je pitanje kapaciteta za tune. Ali to mislim da ćemo oko tih tuna još ove godine o tome razgovarati. Međutim, ako pročitate postojeću postojeću preporuku koja je u članku 7 stavku 2, vidite da tu nemamo ništa u komisijenom prijedlogu. Naime, prošle godine kad smo usvajali preporuke, smo to već e, de facto izdvojili i maknuli iz teksta. Čula sam i druge prijedloge u vezi ovog teksta. I vidjela sam da je bilo nekoliko intervencija o predstojećim pregovorima koje počinjemo ponedjeljak sljedećeg tjedna u IKAT-u. Ali da vas podsjetim prema ugovoru. Ti pregovori su točno određeni Dakle, procedura pregovora je točno određen. Dakle, komisija je također iznijela prijedlog za mandat kojeg je usvojilo vijeće da zastupa Europsku uniju i to je prije dvije godine čak bilo, 2014. je komisija dobila taj mandat i na temelju tog mandata se svake godine, dakle vijeće sa zemljama članicama uskladi pozicije o svemu što se tiče iz te politike i to onda komisija zastupa na ikatu. Prošlog tjedna smo već imali na Koreperu, dakle odboru stalnih predstavnika u komisiji zemalja članica, prvo usklađivanje stavova. I sad naravno mi to dalje prenosimo i parlamentu i komisija će u cijelosti učiniti sve što može da na sljedećem sastanku ikata ispuni svoj mandat i vodi pregovore u ime Europske unije prema mandatu kojeg je dobila. Hvala Rajana. Gospodine Mato, želite zaključiti? Hvala. Ja sam već vidio iz ovog što je rekla komisija da kad ove prve dvije stvari kad smo rekli područje primjene, rekreativni lov i ovaj popis ilegalnih brodica, da će to biti jasno problematično jer to komisija nije priključila. Ali onda su odmah skrenuli na mandat za ikat da, mi znamo to da oni imaju višegodišnji mandat, a nas zastupaju i kato. Međutim, i to se može modificirati. Jer to se do sada već modificiralo u mnogim drugim aspektima, pa me zanima, nije to ništa neoborivo i nedodirljivo. I nadalje, komisija tamo nas zastupa, ali mi svi isto idemo tamo, pa nas jako zanima unapred da znamo koje je stajalište i koja je linija komisije i s obzirom na mandat kojeg su dobili, da li će oni e, se boriti da prošire kvote ili će održavati višegodišnje planove bez ikakve izmjene. Dakle, to je ostalo u zraku potpuno. Mi još uvijek ne znamo koje je točno stajalište komisije, koja će to tamo prema mandatu kojeg ima braniti. Dakle, Hvala, pa nadam se da će nam komisija moći pružiti odgovor e, nekad na ta pitanja. Dobro, dakle, predstavljanje nacrta izvješća predviđena je na za datum 27. 28. veljače iduće godine uz rok za donošenje amandmana od 6.3.2017. a 30.3. E, e, ćemo glasati u odboru i u srpanjskom zasjedanju na plenarnom. Gabriel, želiš nešto reći? Pa ne znam, hoćemo li dati riječ komisiji da vidimo da li nam mogu nešto raz... objasniti. Pa ne, gospođa Arena je rekla što je imala za reći. Pretpostavljam, zar ne, gospođa Arena, vjerojatno ne grešim. Tako je, dakle, komisija trenutno nema više informacija za nas. Barem mi se tako čini. Dakle, ukoliko se slažete, preći ćemo sada, daćemo riječ kolegici Izabel Toma ovo neće u svakom slučaju biti dugo, pretpostavljam, jer se radi o dubokomorskim e, područjima, to o tome je već bilo riječi, dakle ovo je kratka etapa. Evo predajem riječ gospođi Toma. Hvala predsjedniče. Nadam se da će biti jako kratko. I zahvaljujem kolegama koji su pristali na ovu izmjenu dnevnom redu. nećemo se vraćati sad e, u duboko u temu. Podsjećam da se ovdje radi o dosta velikom e, izvješću, jer se godinama o njemu pregovaralo i mislim da mogu reći da smo ovdje izvojevali jednu pobjedu e, nakon mjeseci bitke između vijeća i parlamenta i komisije. Zahvaljujem izvjestima u koji su bili jako, jako e, aktivni u ovim pregovorima i produktivni, koji su bili jako strpljivi. Ipak trebalo nam je sedam mjeseci, no sedam mjeseci za ovako obimno izvješće nije toliko puno vremena, no evo, uspjeli smo e, dakle istrošiti dva Cijelokupna predsjedništva vijeća. Dakle, evo, rezimirat ću glavne točke koje će ostati u ovom izvješću. Najprije, tu se radi o inicijativi parlamenta, o zamrzavanju zajmova, dakle, područja, duboko morska područja gdje se nikad nije E, ribarilo od 2009. do 2011. To je bio stav parlamenta, a to je trebalo zadržati. Kao drugo, i dalje glede stava parlamenta, ostvarili smo jasan napredak po pitanju nadzora i sankcioniranja. Te sankcije su specifične dubokomorskim područjima. Te sankcije primjenjivat će se dakle na plovila koja e, ne poštuju pravila i samim tim e, čitav niz e, pravila se neće moći zaobići kao što je to slučaj u dosadašnjem tradicionalnom pravilniku o nadzoru. Zatim imali smo jedan prijedlog vijeća, to je ograničavanje dubine na 800 metara, to je bilo na zahtjev vijeća, tu smo se u potpunosti složili s tom odlukom. Oko toga se također dosta pregovaralo, no složili smo se dragovoljno. Dobili smo također i ono što se zove move wall, dakle svi ribarski brodovi koji hvataju osjetljive morske organizme ispod 400 metara moraju e, se moraju ići dakle, prevoziti te organizme. Zatim dobili smo, izborili smo se za transparentnost glede čitavog niza dokumenata koji se tiču prikupljanja i, kako reći promatranja dakle u biti ostvarili smo to na temelju zahtjeva parlamenta dakle da imamo minimum 20% promatrača ukrcanih na plovima Evo to su ključni elementi ovog izvješća o ribaranju u duboko morskom e, području. Podsjećam da je ovo bilo jako senzibilno pitanje, smo imali velika važna pitanja o osjetljivim e, ekosustavima i o održivosti takvog ribarenja. Dakle, nadam se da će sve to e, ići valjan, njim tijekom. Podsjećam kolege, što je jako važno, da ukoliko na nesreću bude nekakvih amandmana u ovom sad razdoblju, dakle nakon što su stvari odobrene na razini trijaloga, onda bismo morali ponovno ići u novi trijalog. Dakle, naravno da bismo željeli izbjeći tako što i dopuštam si da, da, da, da to podstim kolege, da dakle, želimo izbjeći da dođe do novih amandmana, s obzirom da imamo dobar dogovor s vijećem i međusobno imamo dobar dogovor, jer među, e, između izvjestelja i izvjestelja u nije bilo e, neslaganja. Dakle, bilo bi šteta ponovo pokrenuti čitav taj stroj i baciti se u nove razgovore. Dakle, ovaj, ovim dosijom se već bavimo četiri godine, još od prethodnog saziva. Sada smo imali osam mjeseci na trijalogu pregovora i mislim da su u potpunosti iscrpljene sve teme o kojima se mogu raspravljati i ponekad smo i sami sebe iscrpljivali. Tako da se nadam da ćemo svi e, se složiti s tim. Dakle, posjećam izvjestitelj u Sjeni, njihovi suradnici, savjetnici, asistenti, svi su puno radili. Ovo je bila jako stručna tema. Želim zahvaliti svim e, e, iz odbora za ribarstvo. Manje zahvaljujem Europskoj komisiji, ispričavam se, ali nismo uvijek osjećali da nas komisija konstruktivno podupire. Nije uvijek tako, naravno, ali sada e, smo... Evo, žao mi je što moram reći, ali bilo je puno puno e, puno puno pregovora koji nisu išli u najboljem smjeru. Hvala. Dobro, Gabriel traže si riječ. Da, hvala. Evo, želim e, čestitati izvjestiteljici koja je s pravom rekla da smo četiri godine velikog truda uložili, ali evo ga, došli smo do rezultata na kraju i možemo biti zadovoljni time. Zašto? Pa zato što smo svi barem djelomično zadovoljni. Možda nismo svi stopostotno zadovoljni, no na kraju krajeva ovo je više manje zadovoljavajuće za sve. Naravno, neki elementi su nerješeni, Imamo sada ipak jedan kompletan zaključni dogovor do kojeg je bio trnovit put, no pitanje ovog ukidanja, po mom mišljenju, subjektivnog ovih e, mreža na dubini od 800 metara, to je nešto što doista ne razumijem. Uopće ne razumijem u biti. To će stvoriti prave probleme u biti, s jedne strane za poduzeća koja dobro rade i oni će nam reći pa mi dobro radimo, poštujemo e, pravila, a vi nam to branite. Pa iskreno govoreći onda uopće ne znamo zašto se došlo do te dubine od 800, zašto ne 1500, zašto ne 350. Dakle, evo, ponavljam ovdje danas, uvjeren sam da to nije bilo najbolje rješenje. i to se vidi u mišljenju promatrača koji kažu da će to biti dosta skupa mjera za flote. Evo nekoliko stvari, dakle ono što se primjenjuje na duboko morska područja i kao što je to rekla komisija, dakle mreže od 800 metara dubine koje neće ići u različite ORGP Dakle, primjenjivat će se na druga područja, to je nešto što je bilo... Evo, ja mislim da je to najbolje moguće rješenje. Hvala, Gabriel, da. I ja mislim da ovih 800 metara je to plod... To je plod kompromisa Da, trebalo je doći do neke brojke, ali nije savršeno, naravno. Ali globalno svi nalaze rješenje. Dakle, ja slažem se da Beltoma Steljicom, nije potrebno nastavljati i dodavati nove slojeve. Naravno imamo rok za amandmane, rasprava na odboru i tako dalje, ali evo ja kao predsjednik, predsjednik molim vas da ih ne ulažete jer dovoljno se truda uložilo i radilo se dovoljno na ovom dosijelu, tako da nema potrebe da se počinje iz početka. Hvala, hvala svima, izvjesteljici, izvjesteljima u Sijeni i svim klubovima koji su uspjeli ostvariti i omogućiti da dođe do ovog sporazuma, ali kao što se rekla Izabel, puno je truda uloženo. Hvala svima još jednom. Sada bismo trebali preći na, ili vratiti se, E sad, ne vidim Carlosa. Gabriel, znaš li, hoće li se Carlos vratiti? Ne, ne vraća se. jer imamo njegovo izvješće o, pravilima o općem proračunu Europske unije, da to je mišljenje u biti, Carlosa i Turgajsa. Mišljenje koje je dodijeljeno Carlosu, Carlos je imenovan za izvjestitelja, podsjećam da komisija predlaže ambiciozno napravila gdje imamo sektorske promjene pravila, Danas smo trebali saslušati, odnosno saslušat ćemo prezentaciju komisije o tom prijedlogu. Ne znam da li je Dora došla, ne, ni Dora nije došla. Pa stvarno idemo jako brzo danas, a pome jučer. A držimo se vremena. Dobro. To je predviđeno za 11 sati. A, pa tu je netko tko može zamijeniti Doru. O, savršeno. Komisija je dakle nazočna i ukoliko ste spremni, možete nam predstaviti taj prijedlog. Odlično, izvolite. Hvala, predsjedniče. Da, Dora, nažalost, nije mogla doći, spričava se, ima je pravnih obveza. Evo, ja ću vam ovo predstaviti. Gospodine, kao što je gospodin Kadek rekao, ovo je prijedlog koji spaja reviziju financijske uredbe i čitav niz sektorskih zakonodavnih akata, takozvana uredba Omnibus. Dakle, to je sad ušlo u sastav paketa i tu se određuje o, pravima za MFF. Dakle, sam MFF nije pokriven, ali odredbe jesu. Što se tiče financijskih e, odredbi, Ovdje se uvodi jedinstveni fleksibilni pravilnik. A cilj je u biti da se poveća fleksibilnost proračuna i pojednostavi provedba, dakle kako bi se optimiziralo e, rashode i troškove. Što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira, imamo pet glavnih e, elemenata na koje ovo može imati mogući utjecaj. Jedan od prijedloga jeste da se e, ohrabri korištenje pojednostavljenih e, troškova, dakle i njihov izračun, To je razrašnjenje glede upravljanja i nadzora u razvoju programa u zajednicama, zatim država članica će moći prebacivati resurse iz e, izravnog upravljanje na neke druge instrumente, ukoliko to bude potrebno. Zatim, tu je i procedura izmjene programa. Kako stvari stoje trenutno? Ovaj sporazum o partnerstvu pokriva sve operativne programe pod zajedničkom uredbom i bilo da se promijeni neki program pod RDF-om eh, ili nekim drugim program, eh, sporazum o partnerstvu morao biti promijenjen, ali to se može raditi samo jednom sada i to je veliko pojednostavljenje. A što se tiče uredbe o rashodima, može se to odlučivati na, jednog, na godišnjoj razini. Komisija je predložila ove izmjene Dakle, što se tiče one jučerašnje rasprave o razrješnici, ne očekujemo nikakvo oslabljenje jamstava i glavni cilj jeste pojednostaviti pravila, nastojati smanjiti troškove i vrijeme koje potrebno da se e, dostave financijska sredstva i e, dođe do boljih rezultata cjelokupnog programa. Hvala. Hvala vama, gospodine Matson. Gabriel Mato kolega Turgajs nije tu, ovaj jako stručno izvješće, evo sam trenutak. Istina je da je Karol složi veliki napor, trud radeći na ovome i primit će vaše amandmane. Evo, Gabriel Mato, izvolite. Evo, hvala, ja se ispričam, žao mi je što je Carlos otišao, a nisam Evo, nisam, nisam dobio njegovo izvješće. Saslušao smo što je rekla komisija, ovo je sve jako složeno, a sve što se tiče financijskih pravila koje se ovdje primjenjuju i ako se radi o pojednostavljivanju tih pravila, mi smo ovdje zadovoljni time, to je dobro i za proračun i za ribarstvo i ne mislim da ćemo imati bilo kakvih poteškoća gleda ovog dosje. Ne mislim nije da ima tu ikakvih zamki u ovim finanskim pravilima, ne, ona su tu kako bi pojednostavili funkcioniranje, mi ćemo naravno biti jako e, oprezni, obazrivi i kolega Iturgajs i neki drugi kolege, tu je kolega Mato, a sada je i uh, Klara e, tražila riječ, tako da izvoli. Da pa ja sam ja bih rado saslušala izvjestitelja, ali drugi put vjerojatno ima jako važnih stvari kojima se bavi sada. Dakle, ja se slažem sa zaključnim ciljem e, koji je predstavila komisija, no to je jedna stvar koju bi trebalo istaknuti i želim iskoristiti ovu priliku sada. Naime, Omnibus nije dobar zakonodavni format, u biti što više, to je loš zakonodavni format. Uz ovaj postupak postoji jasan cilj podnastavljivanja pravila, fleksibilnosti prijedloga, proračunskih pitanja. S tim svim se slažem, naravno. No, ne razumijem zašto u ovom omnibusu u omnibus moramo uključivati druga pravila. Naime, tu se radi o zakonodavnih tekstova koji se mijenjaju. Dakle, ovdje se govori o e, ribarstvu, ali zajednička poljoprivredna politika se mijenja i tako dalje. No, o tome se raspravlja na odboru za poljoprivredu. No, ono što želim reći u biti je da ovaj omnibus postupak zahtjeva da se promijeni 50 tekstova a to je u biti suprotno svemu onome što je Junkerova komisija htjela, dakle da se ima manji broj zakonodavnih tekstova i ne bismo trebali posezati za postupcima poput omnibusa, jer ovdje se obrađuje 50 dokumenata. To je loš zakonodavni postupak. Mislim, postupati na taj način. Dakle, ja se slažem s glavnim ciljem, no ne mislim da je ovo valjan način postupanja. Dakle, no, usprkos onome što komisija kaže, to nema nikakve veze s pojednostavljivanjem proračuna. To je druga tema. Ovih 50 izmjena koje se ovdje predlaže, neke imaju veze s proračunom, druge ne. No kako god bilo, Neću ulaziti u pojedinosti, samo sam htio iskoristiti ovu priliku i reći to s obzirom da je komisija nazočna. Samo sam im htjela to jasno reći. Hvala Klara, savršeno smo te jasno čuli. Ovo je savršeno jasno što si rekla. Mislim da je komisija to primila na znanje i mislim da to možeš jasno staviti do znanja i putem amandmana koje ćeš dostaviti kolegi i Turgajsu. No imajući to na umu, mislim da nam je potreban neki instrument koji god bio. Omnibus je daleko od savršenog instrumenta, ali treba nam neki instrument kako bismo prilagodili kraj nekih razdoblja nekim stvarima. I to jest nužno, iako, kao što si rekla, ovo se tiče 50 uredbi. Dakle, evo, potreban nam je neki instrument i komisiji, a i parlamentu. U svakom slučaju, moćete se jedni i drugi obratiti kolegi Turgajsu, predstaviti mu svoje amandmane i nam nikakve sumnje da ćete to i napraviti. Eto, toliko. Hvala vam svima. Izvješće je dakle prošlo. I preostalo nam je nacrt izmjene proračuna e, broj 4 općeg e, proračuna, to je mišljenje koje je dodijeljeno klub zastupnika socijalista demokrata, a Klari Aguileri, koja je imenovana kao izvjestiteljica, no ako sam dobro shvatio, Urlike preuzima taj dosje, je li tako? si c'est je maintenant qui est, qui est désigné euh, Dakle, Urlike je izvjestiteljica. Posjećam vas da imamo iznimno kratak rok, manje od dva tjedna imamo dva razloga zašto je tome tako. Kao prvo, ovo je, e, došlo je do širokog međuinstitucionalnog e, dogovora. Drugi razlog e, je što je odbor za proračune koji je nadležan glasa 24.11. i iznimno ćemo morati izraditi svoje mišljenje za odbor za proračune u vidu dopisa. Tako smo se dogovorili u zar ne? Dakle, neće biti glasanja u odboru za ribarstvo o tom mišljenju. najprije dajem riječ predstavniku komisije koji trebala bi biti Dora tu, ali je to gospodin Matison. Izvolite gospodine Matison. Hvala predsjedniče. U biti evo, cilj ovog dokumenta četvrte izmjene jeste da se poveća E, dakle, nivo kreditiranja i za preuzete obveze isplate kroz različite stavke proračuna, to se tiče stavke broj e, glave druge pod kojom, e, u kojoj se nalazi višegodišnji financijski okvir i uzima se u obzir revizije koje su potrebne i koje smo uočili kasno tijekom godine. Što se tiče pomorskih pitanja i ribarstva, tu su neke predložene prilagodbe koje imaju za cilj da se na, povežu resursi s potrebama. Što se tiče preuzetih e, obveza, tu su dva ključna elementa. Tu imamo dakle malo smanjenje glede nadzora i provedbe. Tu je smanjenje od 5 milijuna. Dakle, tu se radi o izravnom upravljanju, 5 milijuna. A to je rezultat e, zajedničke e, kupovine i koliko njih sredstava u aneksu se u uredbi e, prenamijenilo maksimalno troškove. Zatim tu je i rezerva o sporazumu partnerstvu gdje predlažemo smanjenje od 3,8 milijuna, a tu se radi samo kako bi se uskladili resursi sa glavnim sredstvima i datumom stupanja na snagu. Prelazimo onda na preuzete obveze o plaćanju. Tu su tri ključna elementa. Jedan dio je zajedničko upravljanje, to je glavnina e, smanjenja. Dakle, ovdje imamo veliko smanjenje od 108 milijuna, veliko povećanje od 108 milijuna, a do toga je došlo zato što su brojne države članice kasno dostavile podatke države članice ako prekasno dostave određene informacije onda ne mogu tražiti povrat sredstava što se tiče izravnog upravljanja tu imamo smanjenje od 21 milijuna, isplata za IMP, što se tiče kontrole i provedbe, Kontrole i provedba, to je ono isto pitanje. Dakle, tiče se kupovine od e, zajedničkih sredstava, to je nešto što je uvršteno u e, proračun za razdoblje od 14. do 16. Zatim, tu je smanjenje od 6,7 milijuna u isplatama za sporazum o održivom e, partnerstvu. Eto, toliko je. Ovo je kratki sažetak svih elemenata koji se tiču ribarstva i pomorskih e, i pomorstva. Hvala. Merci beaucoup, Hvala, gospodine Matison. A sad dam riječ e, odlike koja će i sročiti pismo, odnosno dopis. Hvala. Ja sam pripremila jedan dopis i kratko ću vam to iznijeti sve u tom iz tog pismena jer nećemo glasati, ali mislim da svi znate što ću ja u tome predložiti. Dakle, počinjem o, dakle riječ je o usklađivanju sredstava s obzirom na najnovije kretanje u domeni migracija i sigurnosti, zatim smanjenja odobrenih sredstava za plaćanje i preuzimanje obveza kao rezultat globalnih prijenosa, produljenja trajanja EFSI-a, EFSU-a, izmjena plana radnih mjesta u Frontexu i ažuriranja odobrenih sredstava prihoda. Dakle, odbor za ribarstvo žali što je vremenski plan kojeg je odbor za proračun donio, toliko, dakle, rok kratak da nismo mogli svoje redovno stajalište iznijeti redovnim putem, nego moramo svoje stavove u pismu, u jednom dopisu iznijeti. Dakle, naš odbor traži od glavnog nadležnog odbora budžeta da sljedeće prijedloge preuzme u svoj svoju rezoluciju, svoj predlog za rezoluciju. Dakle, aktualizacija, ažuriranje sredstava i političkih odluka na temelju kojih je došlo do tog reorganiziranja sredstava, ali mi to razumijemo, ali žalimo što je ribarski sektor najjače pogođen tim, tom preraspodjelom sredstava. Odbor za ribarstvo podupire doprinos kojeg agencija, Europska agencija za nadzor ribarstva daje ovim povećanim troškovima oko migracija i posebno mjerama za pojačanje evropske granične i pomorske E, straže. Međutim, odbor za ribarstvo istodobno iskazuje da se ciljevi zajedničke ribarske politike mogu postići samo ako budemo imali dovoljno sredstava na raspolaganju. Zbog toga odbor PEŠ e, žali da je višegodišnjim financijski okvir koji predvidio samo vrlo ograničena sredstva kojima će nakon ovo rekstrukturiranja i premještanja sredstava po poticati ribarstvo i financirati našu agenciju. Nadalje, žao nam je što nismo sredstva na raspolaganju mogli bolje iskoristiti, pogotovo što su jedna bolje investicija tih novaca koje smo imali na raspolaganju pridonjela jednom povećanju konkurentnosti ribarstva što je za sada trenutno potkopano. Nadalje, naš odbor žali što je sve sredstva koja su bila izdvojena za ugovore o partnerstvu koji su vrlo bitni za stvaranje drživog ribarstva otišli de facto u druge izvore i ostali smo tu bez sredstava i tim smo, prekidamo te ugovore. Nadalje naš odbor ohrabruje Europsku komisiju da svoje napore oko postizanja novih partnerskih ugovora u vezi ostvarivanja održivog ribarstva nastavi kako bi izgradila tu mrežu sa drugim trećim zemljama i doista razvila jedno odgovorno i održivo ribarstvo. Osim toga, rib odbor Peš smatra da je zbilja žaljenja vrijedno što nema mogućnosti za transfer eh, odobrenih sredstava za preuzete obveze kojima su se trebali u okviru obzora 2020 financirati različiti projekti, što se dakle ta sredstva ne mogu transferirati u projekte za ribarstvo. I naš odbor polazi od toga da je to smanjenje proračuna za ribarstvo i ribarstvene politike ostaje jedan izuzetak, a da se neće tretirati kao presedan za sve ono što će se u budućnosti događati. Hvala lijepo. Klara Nagljera. Hvala predsjedniče. Htjela bih prije svega zahvaliti Ulriki, koordinatorici. Ona se zadužila za sastavljanje ovoga pisma. Mislim da ovdje ne smijemo zaboraviti da je riječ o jednoj vrlo važnoj temi riječ o izmjeni proračuna. Ja sam se žalila na omnibus. Mislim da je postupak davanja mišljenja putem e, pisma zbog nedostatka vremena ozbiljna stvar. Što se tiče proračuna za ribarstvo, ima 139 milijuna odnosno 10,3 u preuzetim obvezama. Dakle, riječ je u istinu o velikom novcu, a mi ne možemo e, na to dati svoje mišljenje kroz redovni postupak. E, meni se čini da je to neprihvatljivo i htjela bih to javno reći. Dakle, ovdje je riječ o velikom iznosu Mi se slažemo sa općim kriterijima, to nam je prihvatljivo, ali mi nije jasno zašto ribarski sektor uvijek najlošije prođe. Mi ne dobivamo mnogo sredstava iz proračuna EU-a. Očito je da taj vjetar puše iz vijeća Konačni cilj je u redu, ali činjenica da imamo tako mala proračunska sredstva i sve ono što je rekla Ulrike nije za nas prihvatljivo. Samo bih htjela reći da nisam zadovoljna ovom situacijom. Mi nećemo glasovati, samo ćemo uputiti pismo. Ali bismo trebali imati pravo očitovati se vezano uz sva pitanja koja se tiču proračunskih sredstava za ribarstvo. Želim još put zahvaliti glasnogovornici na velikodušnosti, no htjela bih naglasiti da ne smijemo odustati od ovoga. Ne znači ako se sredstva ne iskoriste da trebamo njih odustati. Ne, ta sredstva su vrlo važna, to je jamstvo za ribarski sektor i dakle ribarski sektor u Europi to zaslužuje. Žao mi je predsjedniče, shvaćam da da je postupak takav kakav jest, ali moram napomenuti da mislim da taj postupak nije u redu i ovih 140 milijuna ne bi trebali samo nestati. Evo, htjela bih to još jedan put naglasiti. Kao prvo, Ovdje je riječ o hitnom zahtjevu od strane odbora za proračune. Dakle, nismo mi nadležni u ovom pitanju. Odbor za proračune e, je tu nadležan, a inače e, tim odborom predsjedava Žan Artvi koji je vrlo odmjeren, ne zato što je francuz, nego je naprosto takav. Ja sam se već dugi niz godina, gotovo osam godina, borio protiv toga i mi ćemo dati sve od sebe da ribolov ne bude tako zapostavljen. E, to je bio slučaj ranije jer se smatralo da je ribarstvo samo jedna varijabla u pregovorima među državama članicama. Međutim, to više nije slučaj. Ja se u potpunosti slažem sa sadržajem e, ovoga pisma koji je sastavila kolegica Ulrike. Meni većina ovoga odgovara i zapravo mislim da ide u onom smjeru koji sam ja priželjkivao i zato želim čestitati e, što je uspjela e, to sve sažeti u ovom pismu i želim joj još jedan put zahvaliti. Evo, to bi bilo sve od mene. Ulrike, pretpostavljam da ne želiš više ništa dodati, sve je u redu. Dobro, onda kolege, Mislim da smo, kako je jučer spomenuto, jučer smo govorili o izaslanstvu, odnosno posjetu na Tajlandu, tako da smo sada zapravo završili sve točke dnevnog reda. Nismo pretjerano iscrpljeni, koliko vidim. Zahvaljujem svima onima koji su ostali do samoga kraja sastanka. Što se tiče preporuka koordinatora koji su usvojeni jutros, to mi je e, prosljeđeno. Nisam dobio nikakve komentare, pretpostavljam da nije bilo nikakvih problematičnih pitanja na tom sastanku koordinatora, dakle to se usvaja. I sada vas želim pozvati na sljedeći sastanak koji će se držati u Briselu, dakle ovdje, 5. prosinca od 15 do 18.30. Hvala, zahvaljujem prevoditeljima. Imaju sreće. Možda nas možete pozvati na ručak ako želite. Dakle, želim svima e, ugodan vikend. Hvala.